slažemo Riječ sada ima kolega Ferber. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, drage kolegice i kolege. Molim vas za mir u dvorani. Drage kolegice i kolege, ako ne želite slušati izlaganje kolege Ferbera, molim vas da tiho napustite dvoranu. Gospođo Harms, eh, eh, vama se obraćam. Gospođa Harms bi me trebala slušati prije nego što sutra sazove konferenciju za tisak. Gospođo Harms. U redu, izvolite gospodine kolega. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, povjereniče, kolegice i kolege. Danas po prvi put raspravljamo o konkretnom e, zakonodavnom postupku nakon afere LuxLeaks, zato je ovo vrlo važna rasprava i radi se o tome da mi kao parlament pošaljemo jasan signal da smo za jasnoću, za transparentnost, za poštenu, e, pošteno porezno natjecanje u Europskoj uniji jer upravo e, kad se radi o prethodnim poreznim mišljenjima već su sada države članice obvezne razmjenjivati te informacije ali to do sada nije funkcioniralo. Odmah na početku želim e, zahvaliti komisiji što je tema, temu temu e, pošteno porezno natjecanje uvrstila u svoj e, rad. Komisija je dakle podastrila jedan prijedlog e, prema kojem bi sva porezna, prethodna porezna mišljenja sa prekograničnim učincima trebala biti automatski razmijenjena među zemljama članicama. To je dobar prijedlog. Mi smo se međutim na odboru e, dogovorili o tome da usvojimo jedan cijeli niz mjera. E, što se tiče e, kolega Brok, molim vas razgovarate vani ili uopće ne razgovarate. Gospodine Brok, vani ili uopće ne. Dakle, usvojili smo prijedlog da sva prethodna porezna mišljenja e, budu uključena u, ovu, u ovaj postupak dakle sva prethodna porezna mišljenja za pravne osobe a ne samo ona koja imaju prekograničnu dimenziju mi smo dakle mišljenja da ih da ta razmjena informacija treba biti e, treba se dogoditi odmah a ne tek za tri mjeseca kao što je predložila komisija smatramo da se tu trebaju uključiti i druge dodatne informacije kao što su identifikacijski porezni broj e, informacije o odstupanjima od normalnog poreznih propisa i tako dalje E, i smatramo da e, komisija e, sve ovo treba uključiti kako bismo izvršili odgovarajući pritisak da se porezna, porezni propisi ne primjenjuju na štetu nego u korist država članica. Čaran, to želim jasno reći, što je vijeće 6. listopada e, usvojilo jedan prijedlog koji je daleko e, slabiji od onoga što je predložila komisija, naime da se samo e, prethodna porezna e, mišljenja sa prekograničnim efektom uključe u ovu razmjenu informacija i da se se to odloži E, za godinu dana, da se informacije od proteklih pet godina razmjenjuju, a ne proteklih deset godina. Dakle, ja sam vrlo razočaran zbog toga zemlje članice, odnosno ministarstva e, financija zemalja članica e, trebalo su obećavali da će dati svoj doprinos jasnoći i transparentnosti međutim nisu održali obećanje E, mi, mi ćemo započeti pregovore kako bismo postići, postigli najbolji mogući rezultat i kako bismo imali jedan jasan i transparentan europski model i kako e, porezni e, modeli zemalja članica ne bi bili osmišljeni na štetu drugih zemalja članica. Drago mi je da je to Uh, usvojeno na odboru uz, uh, i dobilo široku podršku uh, svih članova odbora i nadam se da će tako biti i na plenarnoj sjednici. Hvala vam, a sljedeća gospođa Ferreira. Ona će govoriti u ime gospodina Kofoda. Izvolite. Hvala vam. Uvaženi kolege, povjereniče. Um, what is it? The translation. A translation? Okay. Sorry. Um, eu queria começar por cumprimentar o relator e agradecer o espírito de compromisso. Ja bih najprije čestitala izvjestitelju i eh, zahvalila mu na kompromisima i lijepoj suradnji. U posebnom odboru za porezne odluke i porezna mišljenja koji je osnovan nakon skandala LuxLeaks radimo na e, drugom izvješću i vidjet ćemo e, kako će se mm, poklopiti e, na ta naša izvješća. Prošlo je godinu dana od LuxLeaks skandala i problem razmjene informacija te jedan od problema kojeg treba hitno i pravilno riješiti. I to kroz kompromis, ne samo u Europskom parlamentu. Zatim imat ćemo i jedan međuinstitucionalni sporazum između komisije i vijeća. Taj bi sporazum trebao dovesti do e, novog načina borbe protiv e, nepoštenih poreznih praksi u Europskoj uniji. Najprije želim zahvaliti i čestitati komisiji na inicijativama koje je do sada poduzela. Isto tako pozivam komisiju da ne odustane, da i dalje nastavi sa tim naporima. Europski parlament ima čvrsti stav, ali potrebna nam je i oštra i stronga Europska komisija. A osim toga, potrebno nam je, potrebna nam je i vjerodostojnost vijeća. U tom smislu moram reći da se slažem s kolegom Ferberom. Mi smo razočarani odlukama Ekofina od 6. listopada. Ne samo zbog datuma stupanja na snagu novih postupaka, već i zbog um, čitavog niza drugih um, odluka. Neprihvatljivo je da sporazum o razmjeni e, uh, informacija bude tajni E, zato što će to donijeti korist isključ, e, samo multinacionalnim tvrtkama. te će se informacije razmjenjivati između zemalja članica, a da se pritom komasi, komisiji ne da pravo da obavlja svoju dužnost. Komisija je ta koja bi trebala biti središnja točka za prikupljanje ovih informacija. Ono što se dogodilo jest da se međudržavni sporazumi ignoriraju i to je postalo uobičajeno. A Europska komisija bi trebala biti platforma za razmjenu informacija. Trebamo razmjenjivati informacije o poreznim mišljenjima koje su e, izdavana u proteklih nekoliko godina. Bezbroj je sporazuma koji su još uvijek na snazi i koji bi trebali biti dostupni poreznim upravama, bez obzira na to kada su tu sporazumi sklopljeni. A porezna mišljenja koja su još uvijek na snazi, o njima bi se trebale razmjenjivati informacije. Na kraju bih još istaknula da sva ta porezna mišljenja o tome se mora znati zato što prednosti unutarnjeg tržišta se neće moći iskoristiti ukoliko postoje ovakvi sporazumi. Stoga nema smisla ograničiti obvezu razmjene informacija na među samo dakle ne između država. Zato što što će se dogoditi? Doći će do opasnosti od e, gubitka mm, poreznih prihoda upravo zbog toga. No eto, imamo sada mm, novi plan. Europski parlament radi u dobroj vjeri, Europska komisija mm, također, vidim da radite vrlo e, naporno, ali i vijeće mora biti odano i riješiti ovaj problem e, nepravednih poreznih praksi u Europi i moraju ponovno povratiti povjerenje europskih poreznih obveznika. jer je plaćanje poreza ključno za zajednički projekt u koji svi vjerujemo. Hvala vam. A sada ćemo e, čuti treću izvjestiteljicu Scott Cato. Ljudi misle da smo u poreznoj krizi. Vidimo vlade tropskih otočja, ali čak i u Europskoj uniji koji sklapaju e, ugovore, čudne ugovore sa multinacionalnim tvrtkama a naši građani plaćaju cijenu za to. Male i srednja poduzeća gube zato što se ne mogu natjecati sa niskim stopama poreza koje si multinacionalne tvrtke dogovaraju i javne službe više nemaju novaca. E, porezna pravda je od ključne važnosti za europske građane. Kako se bliži godišnjica izbijanja skandala LuxLeaks, ja bih se koncentrirala na ključne teme ove rasprave. Dakle, tko bi trebao znati što o porezu? Dakle, koliko znamo? Odgovor je da znamo mnogo manje od onoga što bi trebali i nismo u stanju pripremiti politike za naše građane, osigurati građanima da tvrtke plaćaju poreze koje bi trebali plaćati. Kao izabrana zastupnica smatram da postoji jako puno još dokumenata kojima nemam pristup, a zastupnica sam u parlamentu. Prošlog studenog ljudi u Europi su bili šokirani da je predsjednik e, komisije bio arhitekt tajnog sustava, sustava no, bez da nije djelovao hrabri žviždač, ništa se od toga ne bi doznalo. Stoga, kako to da Deltur sada se nalazi pred sudskim postupkom, a arhiteksti ovih um, sumljivih poreznih dogovora, njima se neće dogoditi ništa. Malo ljudi koje e, ja predstavljam smatraju da je Deltur zviždač zapravo krivac u ovoj priči. Prvi pravi znak da komisija misli ozbiljno pojavio se prošli tjedan kada su objavljeni rezultati istrange od Starbucksu i Fiatu te iznosi poreza koji trebaju biti plaćeni. Takvih slučajeva je puno i čestitam povjerenici Festanger na njezinim dosadašnjim aktivnostima. Ja joj predlažem i da proširite istrage. U ožujku ove godine komisija je predstavila paket o poreznoj transparentnosti koji uključuje i ove dokumente na koje se mi danas koncentriramo. Dakle, riječ je o stavljanju izvan snage direktive o štednji koje daje poreznoj upravi e, informacije koje su joj potrebne kako bi se izbjeglo izbjegavanje poreza, ali sada će je naslijediti nova direktiva koja ima širi e, opseg. Ja sam bila izvjestiteljica za ovo i pomno sam analizirala sve rizike i moguće pravne praznine imam odlučnu, e, odličnu podršku mojih izvjestitelja u sjeni i mi smo se složili da ćemo podržati stavljanje izvan snage te direktive. Direktiva o administrativnoj suradnji se širi i uključuje automatsku razmjenu informaciju u području oporezivanja i poreznih mišljenja. Vijeće je nastavilo sa svojim postupkom, a da nije čulo stav parlamenta. I to je stvarno razočaravajuće budući da smo znatno unaprijedili prijedlog komisije. I uglavnom smo uh, proširili opseg e, poreznih mišljenja. No da se vratim na svoju središnju temu. Ne vjerujemo, mislim da parlament nije bio dovoljno ambiciozan o načinu na koji će se informacije objavljivati. Kao, kao zeleni tražimo da centralni depozitorij bude dostupan i komisiji, zemljama članicama i građanima. Te informacije moraju biti javne i taj amandman ćemo podnijeti na plenarnoj i zato što smatramo da ljudi u Europi upravo to i žele. Kao što sam rekla na početku ovog govora, ključni problem uh, LuxLeaks skandala bio je nedostatak informacija. E, dužnosnici, korporativni šefovi, svi su oni znali što se događalo u njihovom e, udobnom svijetu koji se zove i porezno mišljenje. Kao zastupnica ja nisam ništa znala i oni koje ja zastupam također nisu ništa znali. I upravo iz tog razloga se zeleni u parlamentu neće zadovoljiti ničim osim potpune provedbe ovih propisa o razmjeni informacija. Naši birači moraju znati kakve dogovore vlade skupaju sa multinacionalnim direktorima. I jedino na taj način će i poznati e, odvjetnici prestati savjetovati multinacionalne tvrtke o tome kako izbjeći plaćanje poreza. Imate plavi karton. Mm, gospodine, gospođo Scott, hoćete li, jeste li spremni odgovoriti na pitanje? Gospođa Chani. Gospodin Chani. Hvala vam što ste mi dali priliku da postavimo ovo pitanje. Mogu sam postaviti pitanje bilo kojem izvjestitelju. Ja također smatram da je jako važno informirati e, naše birače. Prema procjeni komisije, koliki je godišnji iznos, porezni iznos, dakle kolika je zapravo šteta koja nastaje neplaćanjem poreza. čujemo jako puno različitih podataka. Imate li vi točne podatke? Hvala vam na ovom teškom pitanju. Nemam te podatke danas sa sobom. I znam da ne možete postaviti e, pitanje u okviru plavog kartona povjereniku, jer on bi to mogao odgovoriti. Stoga, traži se objava poreznih mišljenja upravo kako bismo mogli preciznije odrediti koliko je poreza izgubljeno zbog ovakvih nepoštenih praksi. Čestitam još jednom povjerenici e, Vestager na e, dosadašnjim istragama, ali smatram da ih je potrebno pokrenuti puno više ako želimo doznati prave razmjere ovog problema. E, A sada riječ ima povjerenik Moskovici. Izvolite. Hvala vam. uvaženi zastupnici, izvjestitelji. Agresivno porezno planiranje je tema koja stvara veliku zabrinutost i u Europskoj uniji, ali i u organizacijama poput OECD-a i G20. Zato i trebamo suradnju između poreznih tijela i zemalja članica te Europske unije. To je jedan od najvažnijih e, koraka u borbi protiv agresivnog poreznog planiranja, poreznih prijevara i izbjegavanja poreza. Komisija je prošli tjedan poduzela određene mjere kako bi se riješili problemi koji, je izazvao LuxLeaks skandal. Zemlje članice i Europska unija danas imaju određeni prostor za djelovanje i mogu donijeti odluke o tome mogu li porezna mišljenja biti uvažena u nekim zemljama članicama. Postoje mm, pravne praznine i te praznine iskorištavaju tvrtke. od građana smo zatražili da pomognu za vrijeme ove krize a pritom toleriramo ovako ponašanje kod multinacionalnih tvrtki. Upravo smo zato u ožujku 2015. dali vrlo ambiciozan prijedlog. Želimo da se uvede obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja između svih zemalja članica. Želim zahvaliti gospodinu Ferberu, prijedlog je odlične kvalitete. Imali smo jako dobru razmjenu mišljenja o toj temi. 6. listopada su zemlje članice dogovorile kompromis, politički dogovor. Ja smatram da je to vrlo dobar dogovor. I to posebice s obzirom na to onda smo dobili i preporuke OECD-a. Te su preporuke usvojene za vrijeme sastanka skupine G20 u Limi te za vrijeme E, sastanka MMF-a. Osim toga, znam da i odbor, poseban odbor za porezna pitanja u parlamentu također vrlo dobro radi. Želim svima zahvaliti i na vašem radu i na pritisku kojeg ste izvršili na zemlje članice. U odlukama koje su donesene prošli tjedan na Enkofinu, mislim da su e, želje parlamenta ipak prevagnule mi smo uspjeli e, formirati zajednički ambiciozan front na pregovorima u Limi. Za vrijeme tog sastanka ja sam uspio potaknuti naše partnere da učine isto i mm, pozvao sam ih da ovu europsku inicijativu pretvore u globalne standarde. Mm, gospođa Ferreira je i gospođa Scott su izrazila određenu razinu nezadovoljstva i dopustite mi da reagiram na to. Spomenuto je pitanje retroaktivnosti koje nije dovoljno dugo koliko je traženo, te mala nijansa o tome da ne možemo biti brži kad je riječ o provedbi ovog teksta. Komisija nije da se ne slaže s vama, uopće nije tako i istina je da prvotni prijedlog kojeg je komisija dala je išao zapravo dalje od onoga što je predložilo vijeće. No, uvaženi zastupnici, znate kako vijeće radi. Vrlo je teško dogovoriti ovakvu odluku jednoglasno. Vi ste zapravo i vi i mi smo zapravo brzo djelovali, mi smo to usvojili jednoglasno. Komisije je trebalo osam mjeseci da pripremi ovaj tekst i preda ga vijeću. Mi smatramo da glavna načela ovog prijedloga da su ipak zadržana u tekstu i to uključuje automatsku razmjenu informacija te područje primjene. Isto tako uključuje činjenicu da razmjena informacija mora biti između svih zemalja članica još jedna tema o kojoj smo raspravljali u to vrijeme bilo je sudjelovanje komisije. Mislim da deset godina od retroaktivnog e, djelovanja je bolje nego pet godina, a pet je pak bolje od tri, što je također bio jedan od prijedloga. Mislim da bi to bilo problematično. A onda kad gledate rokove za provedbu i stupanje na snagu, ja sam se zagovarao da direktiva stupi na snagu u posljednjem tromjeseću 2016. No, činjenica je da prijenos e, ovog, ovih propisa u nacionalno zakonodavstvo ipak traje neko vrijeme. Tako da ja mislim da smo postigli dobre kompromise i ja vam u svoje ime mogu reći, u ime komisije, da mi ne bismo bili prihvatili ništa što bi ublažilo ovaj tekst. Ovo je kompromis, da, ali to je, ja mislim, kompromis vrlo dobre kvalitete. Uključeni su e, prijedlozi komisije. Komisija brine i za opći interes i za Europski parlament. Da smo to stavili samo na razmjeni informacija među zemljama članicama, a da nismo uključili komisiju, pa onda bi porezna tijela, porezne uprave vjerojatno surađivale, ali možda ipak ne baš e, ovako potpuno. Dopustite mi da komentiram još dvije stvari. Sporazum kojeg je 25. Eh, svibnja potpisala Europska unija sa Švicarskom o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima je povijesni događaj i to je jako dobro za, za naše porezne obveznike. Ovo je veliki korak u borbi protiv poreznih eh, prijevara i izbjegavanja poreza. I mm, osigurat ćemo i bolju ravnotežu i pravedniju raspodjelu poreznog opterećenja među našim građanima. I ja bih vas sve pozvao da podržite tu inicijativu. Zatim zatražili smo e, stavljanje izvan snage direktive o štednji. To dakle kad je riječ o dohodcima od kamate na štednju i to je direktiva koja je usvojena krajem 2014. Ja sam, imam iskustvo u tom području, bio sam ministar financija i mogu vam reći da je direktiva o štednji usvojena prekasno, tako da je postala prestara prije nego što je uopće rođena. I to je za nas lekcija. Moramo biti mnogo brži. I slažem se da novi standardi idu dalje od onoga što stoji u ovoj direktivi. Drago mi je, zapravo zadovoljan sam izvještajem gospođe e, Scott Kanto. I dopustite mi da dam još jedan kratki komentar. O onome što ste rekli o predsjedniku komisije Jean-Claude Junckeru. Mislim da ste bili, e, ste malo previše bili prestrogi, predsjednik je došao pred parlament, e, govorio je pred e, vama, stoga smatram da biste možda trebali malo ipak birati vaše riječi. A učinkovitost ove mjere o automatskoj razmjeni informacija koji se temelji na direktivi o administrativnoj suradnji u području oporezivanja Komisija će zbog dijaloga koji je uspostavljen sa parlamentom i sa odborom Ekon učiniti sve što može kako bismo zastupnike u ovoj instituciji informirali o e, mogućim promjenama. Stoga smatram da smo e, pokrenuli znatne korake u pravom smjeru. Ovo je prava revolucija transparentnosti. Naravno, tu je i mišljenje naših građana, medija, uloga parlamenta, uloga komisije. I još jednom, svi su vrlo predani e, djelovanju i ja želim e, zahvaliti svima još jednom i izvjestiteljima i svim zastupnicima koji su na ovome radili. E, ova revolucija transparentnosti neće stati na ovome. Mi ćemo u sljedećih pet godina i dalje poduzimati odlučne korake kako bismo osigurali da se multinacionalne kompanije oporezuju tamo gdje stvaraju dobit. A zajednička konsolidirana osnovica za mm, dobit se također uvodi i komisija radi, e, radi na tome. I Stoga ova revolucija transparentnosti ovime nije gotova. Mislim da je ovo bila tek prva faza i zasigurno nije posljednja. Hvala vam. Sljedeći je gospodin Švamp. Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, dragi kolegice i kolege, mislim da tema današnje rasprave e, nije samo izvješće Ferber, kojem kolegi Ferberu želim čestitati na ovom izvješću, nego se tu radi i o automatskoj razmjeni informacija ukupno u EU i sa trećim zemljama. To je vrlo kompleksna tema i tu moramo paziti da temeljnu logike suradnje u Europskoj uniji i e, temeljnu logiku našeg jedinstvenog tržišta ne izgubimo iz vida. Mnoge pojedinosti e, ovih propisa o kojima sad razgovaraju nisu odlučujuće. Ono što je odlučujuće da e, radnici da, da, da održimo obećanje koje smo dali prije nekoliko godina radnim ljudima u Europskoj uniji i da se ne vratimo u logiku iz 1993. kada smo e, prisiljavali poduzeća da e, im važnije bude nacionalna zakonodavstva e, od jedinstvenog tržišta Europske unije. I zato je izvješće Ferber ide u apsolutno u pravom smjeru dakle da se e, ubrzano uvede automatska razmjena informacija o poreznim mišljenjima e, da li ta porezna mišljenja imaju e, prekogranični učinak odnosno da li tu procjenu e, ima treba prepustiti nacionalnim e, zemljama članicama to je drugo pitanje gospodine povjereniče želim vas ohrabiti da nastavite sa radom mislim da još nismo došli do cilja i do kraja ovog puta i treće zemlje i Švicarska naravno su dio te slike i spadaju u cijelu ovu tematiku hvala lijepa Hvala. E, sljedeći je gospodin Simon. Hvala vam. Gospodine Gospođo predsjednice, gospodine e, e, povjereniče, odluke protiv Starbucks i Fijata su jedna prekretnica jer do sada smo slušali od mnogih da su dosadašnje prakse bile možda nelegitimne, ali da nisu bile ilegalne. Međutim, prošlo tjedna odluka je jasno pokazala da su ti postupci bili ilegalni, e, nezakoniti dakle. I ako zemlje članice sada ozbiljno e, e, kane izvršiti ovo što su obećale, onda je doista začuđujuće da e, e, vijeće nije doista usvojilo sve mjere koje je predložila komisija. Ako zemlje članice sada spriječe da komisija bude u punom opsegu informirana, to znači da oni vrlo svjesno sprječavaju da dalje e, oštrimo tu oštricu i onda se zapravo možemo pitati zašto e, pitanje je i retroaktivnosti koliko godina unatrag će biti ta porezna mišljenja e, razmijenjena jer neka od tih mišljenja su starija od pet godina i zato se možemo pitati je li smisao tog kratkog E, roka od pet godina za retroaktivnost to da se ipak uspiju prikriti neka od tih poreznih mišljenja. Dakle, e, mislimo da se mora tražiti potpuna e, transparentnost, potpuna razmjena informacija. Bez toga mi u Europi nikad nećemo uspjeti doći do promjene tih praksi i zato E, mislim da vam mogu reći gospodine povjereniče možete računati na našu podršku. Hvala vam. Sljedeća je gospođa lunanc Gospodin Hvala vam. Porezna prijevara i porezne utaje te izbjegavanje plaćanja poreza su vrlo važne teme. Ako želimo plaćati manje poreze, moramo osigurati da svako plaća svoj dio. Ovo su e, tehnički izvještaji, ali istovremeno vrlo dobri izvještaji. I mislim da će nam to omogućiti da prilagodimo naše zakonodavstvo međunarodnim standardima. Te da ćemo se napokon riješiti e, nekih propisa koje jednostavno više ne trebamo. Što se tiče poreznih mišljenja, imam nekoliko pitanja. Imam nekoliko pitanja. Dra, svidio mi se prijedlog komisije o transparentnosti i, gospodin Van Opperfeld, naš ministar financija, će sada početi prenositi ove informacije o ostalim zemljama članicama. No, izvještaj Europske komisije je došao u eh, parlament i očito je nešto pošlo po zlu. E, izgleda kao da parlament traži e, više administracije, više kompliciranije procedure, a to je upravo ono što želimo izbjeći. Ako se želimo boriti protiv porezne prijevare, porezne utaje, onda moramo paziti e, što radimo i moramo pokušati osigurati da ga trošimo na najbolji mogući način. A bojim se da se to ne postiže ovim amandmanima. Zašto bismo govorili o svim poreznim mišljenjima? zašto se ne bismo koncentrirali samo na porezna mišljenja sa prekograničnim učinkom koja pokrivaju nekoliko zemalja članica. I na kraju bih još rekao, Europsko vijeće je usvojilo e, nekoliko važnih odluka i vrlo bilo brzo. Hvala vam, a sad gospodin Ježek. Hvala vam lijepa. Prije svega neću se pokušati miješati u ovlasti komisije, no želim naglasiti kako odluka da se poreznim mišlje, da se porezna mišljenja koja omogućavaju velikim tvrtkama da izbjegnu plaćanje poreza u pojedinim zemljama proglasi nezakonitom je iznimno važna. Na taj način nastoji se izbjeći da se iskoriste neusklađenosti nacionalnih pravila kako bi se izbjeglo plaćanje poreza, a također se traži od država članica da preuzmu svoju odgovornost u pogledu pravičnosti naplade poreza. Mislim da se još jednom ovime vidi kada je ključno da se komisiji prepusti vodeća uloga u ovom procesu automatske razmjene podataka kako bi se komisija pobrinula da se europsko pravo uistinu primjenjuje. Nadam se da će države članica iz ovoga izvući pouke i e, pristati dati komisiji odgovarajuće podatke kako bi se ona mogla pobrinuti da sve europske tvrtke djeluju prema zajedničkim pravilima. Ovaj e, prijedlog teksta ide u odgovarajućem smjeru. Iako razumijem da bi neki ljudi htjeli puni pristup poreznim mišljenjima, mislim da je važno da komisija e, ima na raspolaganju ključne podatke. Zahvaljujem izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni na njihovu radu. Rezultat njihovog rada, po mom mišljenju, je e, dobro izvješće e, sa razmjerno malim brojem amandmana o kojima će trebati glasovati i drago mi je da ovo mišljenje ide u suprotnom smjeru od trenutačnog trenda kad glasujemo o gotovo svakom zarezu ili točki. Zahvaljujem. Gospođa Matijaš, izvolite. Hvala vam lijepo, predsjedateljice. Dolazim iz države u kojoj 19 od 20 tvrtki koje su trenutačno prisutne na našoj burzi poreze plaćaju u inozemstvu. Važno je da porez na kapital e, bude e, nula, dakle zbog toga ovi propisi za nas su iznimno važni e, na pomoću njih i države i oprostite i tvrtke i državljani, dakle naši građani postaju svjesni koliko je ovaj problem izbjegavanja poreza uistinu važan. Gospodin Ferber naglašava da je važno da imamo pravičnu utakmicu između između svih na tržištu dakle iznos e, novca koji se gubi zbog neplaćenih poreza je uistinu e, golem Dakle, ako tome pridodamo i posebne porezne odluke, izbjegavanje poreza, govorimo od do 160 do 190 milijardi eura to je naravno e, iznos koji onda se prelijeva na druge porezne obveznike, poglavito na radnike. E, zato je uistinu važno da postoje odgovarajući podaci koji će državama omogućiti naplatu poreza, a samim time i e, provedbu njihovih politika kao što su izbjegavanje e, socijalne isključenosti, borba protiv siromaštva i tako dalje podupirem kolege da podupru naše amandmane koji omogućavaju e, građanski nadzor nad razmjenom informacija. Zahvaljujem. Gospođa Želi, izvolite. Gospođo predsjedateljice, poštovani kolege, povjereniče Moskovići. Europski parlament od 2009. godine glasuje za ambiciozna izvješća u pogledu izbjegavanja poreza i kada god može parlament daje svoje mišljenje, e, recimo kad god se pojavio određeni skandal ili nešto slično, nastojimo dati veće ovlasti onima koji pokušavaju pritisnuti ljude da e, daju odgovarajuće podatke. Međutim, kada je riječ o davanju podataka od strane svih pojedinih država vezano uz multinacionalne tvrtke, e, tu države članice nevoljko daju podatke, a povjereniče i vi ih u tome e, podupirete. Dakle, važno je saznati tko je e, skrivao informacije sve ove godine i zašto nemamo demokratski nadzor nad time. Europski parlament nije mjesto na kojem se ti svi aranžmani mogu detaljno razraditi. Međutim, borba e, za e, davanje podataka sada je borba za demokraciju i važno je da komisija podubre naša nastojanja. Hvala. Gospodin Zani. Hvala vam. Smatram da mm, skandal LuxLeaks nije puno pomogao i nismo uspjeli promijeniti ovaj sramotan sustav. I upravo u ovakvim situacijama shvaćamo na koji način zemlje članice još uvijek pokušavaju iskoristiti svoje europske partnere. I iskorištavaju velike multinacionalne tvrtke, a one su zapravo jedine koje zarađuju na ovom suludom kršenju poreznih eh, propisa. Ovaj tekst koji je danas pred nama je nešto bolje od e, dogovora koje, sramotnog dogovora koje je postiglo vijeće početkom mjeseca. Ne samo da nije osigurana e, javna dostupnost dokumenata što bi trebalo, već su zemlje članice odlučile ograničiti obveznu razmjenu e, informacija samo na, preko, samo na mišljenja sa prekograničnim učinkom. Dakle, kao da se zaboravlja sve što se dogodilo u prošlosti. Zemlje članice zapravo uopće ne žele riješiti ovo pitanje. Radije će e, nametnuti poreze svojim građanima. Oni su ti koji na kraju sve plaćaju i samo od njih se stalno i neprestano traže nove žrtve. Danke, Frau Kapel. Hvala lijepa. Gospođo predsjednice, povjerenica Vestager je prošli tjedan u pogledu E, poštenog poreznog natjecanja e, donijela povijesnu odluku e, u vezi sa Fiatom i Starbucksom. Dakle, odlučila je da su te porez, ta porezna mišljenja bila nedopustiva državna pomoć. Dakle, ta su dva poduzeća imala porezne sporazume sa e, poreznim upravama u Luksemburgu što je izazvalo štetu odnosno e, smanjilo plaćeni porez od čega su imali štetu porezni obveznici u Europskoj uniji. Dakle do 190 milijardi eura se gubi svake godine zbog ovakvih praksi u Europskoj Postoji jedna slična analiza Međunarodnog monetarnog fonda koja potvrđuje ovakve podatke. E, OSS također je e, e, analiza oss su također pokazale da se tu radi o nepoštenim praksama i da multinacionalna poduzeća plaćaju manje poreza od ostalih poduzeća. Ovo o čemu danas razgovaramo je prvi korak prema automatskoj razmjeni informacija o poreznim mišljenjima i to je ispravan korak jer te informacije se moraju automatski razmjenjivati kako bi smo postigli veću transparentnost i veću e, i pravedno e, porezno natjecanje e, tu spada još cijeli niz mjera kao što je na primjer zajednička konsolidirana porezna osnovica e, bitno je da poduzeća plaćaju poreze tamo gdje ostvaruju dobit hvala lijepa Kiitoksia ja edustaja

Vrlo često e, realnost se odvija kad kada i brže nego što e, se događaju prijedlozi inicijative komisije i e, naravno sve ovo o čemu govorimo nije bilo samo način da se prikriju e, stvari o kojima se govori u LuxLeaks e, skandalu ili u Starbucksu ili slično. Riječ je o odlukama koje su odobrene, a koje nisu smjele biti odobrene e, ako se htjelo spriječiti izbjegavanje plaćanja poreza. Parlament je u svojim prijedlozima mnogo ambiciozniji nego komisija, što vidimo i na temelju odluka donesenih šestoga listopada. Ovaj tekst je kompromisni tekst, ja ću naglasiti samo nekoliko važnih stvari. Već smo govorili o dosegu primjene. Važno je da se ovdje uzmu u obzir sve, sva porezna mišljenja neovisno da li se odnose samo na pojedinu zemlju ili na prekogranična e, plaćanje poreza. Također važno je da postoje i kazne čini se da neke države nevoljko e, žele e, pružiti informacije ili pružaju netočne informacije, za tu svrhu treba pojačati ulogu komisije jer e, naravno ne možete biti i stranka i sudac u postupku Također kako bismo se borili protiv zloporabe moramo e, tražiti veću transparentnost, ali stvarnu transparentnost, a ne samo kozmetičku e, transparentnost. Dakle, previše informacija e, dovodi do zagušenja. Važno je da imamo informacije koje su jasne, dostupne, razumljive i to ne samo stručnjacima. I na kraju sve tvrtke koje rade u svim državama moraju imati jedinstveni europski porezni broj. To je važno kako bi se mogle pratiti njihove transakcije i smanjiti birokracija. Komisijo, nadam se da ćete podržati taj prijedlog jer inače će izgubiti cijela Europa. Hvala vam lijepo, gospodin Luke. Gospođo predsjednice ove rasprave i u ovom izvješću radi se o pravednosti, o poreznoj pravednosti, o tome da svaki porezni obveznik u skladu sa svojim mogućnostima nosi dio tereta e, poreznog opterećenja. A mi znamo iz dokumenata iz e, skandala LuxLeaks i iz istrage koje je provela Europska komisija i koji su upravo objavljeni da se ja da je ta pravednost jako povređena i da su e, i upravo su donesene odluke u slučajevima Fiat i Starbucks, a mnoge odluke će još slijediti. Ja nemam razumijevanja za to da je vijeće odlučio da se e, porezne odluke e, ne stave komisije, komisiji na raspolaganje e, jer e, komisija mora biti informirana dakle ne radi se samo o tome da su tu osumnjičeni sami sebi i suci nego moramo insistirati na tome da je komisija nadležna za to da se bori protiv E, nepoštenog tržišnog, nepoštenog tržišnog utjecanja, e, natjecanja. Hvala lijepa. Riječ ima kolega Tojera. Cijenjena gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, drage kolegice i kolege. E, rad posebnog odbora za odluke o porezima u aferi LuxLeak je postignu spoznaju, a to je da su poduzeća koristila e, modele koja su za posljedicu imale gubitak e, e, za naše državne kase u iznosima od milijuna ili milijardi eura i također da su na taj način E, da smo imali štetno porezno natjecanje. Zato je automatska razmjena informacija jedna neophodna, nažalost, nažalost ne i dovoljna mjera u e, u Švicarskoj je postignuto pošteno porezno natjecanje između kantona, a to sadrži i automatsku razmjenu informacija među kantonima. E, i također su tamo uveli i zajedničku poreznu obveznicu. Mi tražimo od komisije da e, e, odbije zaključke vijeća jer te su odluke slične švicarskom siru, imaju više rupa nego sira i mislimo da takve odluke nisu prihvatljive. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Gospodin Vijegas. Prije svega reći ću nešto na francuskom. Gospodin Juncker kada je bio ministar u Luksemburgu postigao je sporazum sa stotinama multinacionalnih kompanija kako bi one ostale u Luksemburgu, a to je krađa e, dohodka od poreza i nije važno je li riječ o predsjedniku komisije ili ne, on je lopov i ja mu ne vjerujem. A sada ću nastaviti na portugalskom. Nakon ovih poreznih skandala čini se da su se europske institucije odlučile pozabaviti sa problemom utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza. Međutim, sve to bi moglo biti posve neučinkovito i prijedlog vezan uz automatsku razmjenu informacija će zapravo imati negativne učinke. E, rad e, odbora za oporezivanje je uvijek e, bio spriječavan. Mnoge vlade su se suprostavile tome da se dijele informacije odbora za kodeks ponašanja. Dakle, mislim da ćemo zapravo, da ovo neće sve skupa imati velikog učinka, ali mi ćemo pomno pratiti što se događa. E, imamo za vas plavu karticu, jeste li spremni e, na, odgovoriti na postavljeno pitanje? Jeste, izvolite. Hvala vam lijepo i dobar dan. Sa zanimanjem sam poslušao vaše izlaganje, osobito prvi dio. Ako to mislite o gospodinu Junkeru i njegovoj komisiji, onda sve što dolazi iz te komisije treba kod nas izazvati veliku sumnjičavost i zapravo ova komisija ništa ne može učiniti ili napraviti u što bi od nas trebao imati bilo kakvog e, povjerenja. Slažete li se sa mnom? E, nisam čuo početak vašeg pitanja, no kako bilo, ovi skandali ne utiču samo na predsjednika komisije, nego i na predsjednika euroskupine. U njih su uključeni glavni e, subjekti koji su prisutni i u ovome domu. Ideja je da se olakša život multinacionalnim tvrtkama i da im se daju e, vrlo širokogrudni e, vrlo širokogrudne porezne olakšice kako bi one ostavile svoje sjedište u nekoj zemlji, a time podjavljujemo vjerodostojnog čitavog našeg ekonomskog sustava. Multinacionalne e, tvrtke stalno umanjuju političku moć e, pojedinih institucija i o tome se ovdje radi. A sada sljedeći e, govornik, gospodin Oflin. Jasno treba reći da vjerodostojnost Europske unije koja je pomogla multinacionalnim tvrtkama da agresivno izbjegavaju svoje porezne obveze je dovedena u pitanja. Dakle, umjesto da postoje porezi koji se plaćaju tamo gdje se provodi ekonomska aktivnost, e, bira se mjesto gdje će se plaćati e, porezi, olakšava se poslovanje multinacionalnih tvrtki, a male države poput Luksemburga na taj se način mogu obogatiti, a istodobno omogućiti velikim poslovnim subjektima da izbjegnu plaćanje poreza u onim zemljama u kojima imaju većinu svojih prodajnih aktivnosti. E, zato bi E, doista bilo perverzno e, voditi računa o takvim stvarima u istom prijedlogu u kojem se traži više Europe i veće ovlasti za Europsku komisiju. Hvala. I sada gospodin Niedermayer, izvolite. Hvala vam lijepo predsjedateljice. E, želim reći kako podupirem izvješće o automatskoj razmjeni podataka. To je važan korak naprijed u području oporezivanja. E, to je dio inicijative koja treba učiniti učiniti učinkovitijom naplatu poreza kako bi ona bila bolja i pravičnija. Parlament tu ima savjetodavnu ulogu, no nadam se da će komisija, odnosno proste da će vijeće poslušati mišljenje parlamenta jer je naša e, svrha da damo svoje stručno mišljenje. Nadam se da će vijeće donijeti odluke koje će biti dobre za budućnost Europe i za europske državljane. I na kraju dopustite da kažem kako se moramo suzdržati od ideje da da je više uvijek bolje umjesto da idemo na najopsežnije odluke i e, propise moramo ciljati prema propisima koji će biti najučinkovitiji i najbolji dakle i u području e, borbe protiv utaje e, poreza, izbjegavanja poreza više nije uvijek ujedno i bolje. Hvala vam lijepo. Riječ sada ima gospodin Ludvigson. Hvala vam lijepo predsjedateljice. Mm, do, važno je da imamo međunarodni standard za automatsku razmjenu podataka. Također važno je da se taj standard počinje koristiti u Europi od početka sljedeće godine. Taj standard je važan za borbu protiv e, izbjegavanja poreza i poreznih prijevara. U tom kontekstu Važno je da se što prije postupno e, prestane sa primjenom direktive o oporezivanju dohotka od e, kamata na štednju, e, a mogli bismo naime dobiti nešto malo više informacija kad bismo zadržali tu direktivu, međutim bi troškovi primjene bili mnogo veći i ne bi bili isplativi. Iznimno je važno da u narednim godinama Europska komisija učinkovito i transparentno radi na uvođenju novih globalnih standarda koji će se primjenjivati ne samo na podatke koje razmjenjuju države članice, već i onih e, pet e, država koje nisu članice i 12 dodatnih teritorija. Komisija također mora pratiti pomno razvoj događaja i pružiti, e, stalno pružati informacije o mogućim rupama u zakonodavstvu i potencijalnim problemima. Dakle, o tome svemu se e, ne bi smjelo razgovarati u uskim krugovima u vijeću, već se o zaključcima treba raspravljati i u parlamentu kako bi se što je prije moguće donijele potrebne mjere. E, dakle, iznimno je važno da imamo e, razmjenu informacija o financijskim računima, tu priliku treba iskoristiti na najbolji mogući način. Hvala vam lijepo. E, gospođa Ronen Lerner, izvolite. Cijenjena gospođo predsjednice, naši porezni obveznici i poduzeća tradicionalno nose svoje porezno opterećenje i pridržavaju se po propisa, ali e, skandal LuxLeaks pokazuje da to nije uvijek slučaj. Ako nastavimo ovako, zemlje članice će i dalje imati velike štete zbog neplaćenih poreza i morat će se sve više zaduživati. Po mom mišljenju e, porezne uprave moraju raspolagati sa dovoljnim informacijama, ali također i građani moraju imati sve informacije, moraju znati koja poduzeća koliko plaćaju na ime poreza. U e, ovom trenutku e, cijelo držanje stajališta u vezi sa ovim su potpuno pogrešna. Na primjer u Finskoj postoji jedna reklama u kojoj se pokušava privući finske umirovljenike da se presele u Portugal i da tamo plaćaju, uopće ne plaćaju poreze. E, tako se dakle u Finskoj reklamira Portugal kao porezna oaza. Mislim da je to vrlo opasno. E, i, a to je nešto što je kao zaraza prešlo sa multinacionalnog kompanija na e, građane. Mislim da moramo poduzeti mjere protiv toga. Hvala lijepa. Sljedeća govornica. Hvala lijepa gospodine povjereniče e, predstavnika vijeća ovdje nema, ali barem ste vi gospodine povjereniče ovdje, što znači da e, će komisija i dalje nastaviti e, pregovarati sa zemljama članicama. Povjerenje europskih građana u Europsku uniju ovisi o tome te ta porezna mišljenja su zapravo dovela e, dogovori u Luksemburgu i drugim zemljama dovela su do skandala i automatska razmjena informacija je doista vrlo potrebna i dobrodošla. Želim jedno istaknuti. Jedna studija OSS-a pokazala je da se nejednakost, e, da se protiv nejednakosti bori boljom preraspodjelom to znači da moramo nastaviti ovim u ovom, ići u ovom smjeru kako smo krenuli. Hvala lijepa, riječ ima gospodin Demazi. E, o, spontana e, razmjena informacija ne funkcionira proteklih 38 godina, komisija je pritom spavala sve do skandala LuxLeaks, to znači da se nešto učini tek kad na vidjelo izađe prljavi veš. E, dakle, porezni dogovori i sporazumi nisu privatna stvar i trebaju biti javno dostupni te informacije. Ministri financija su do sada e, spavali ako im je bila potpuno jasna situacija zato što su njihovi e, domaći koncerni imali od toga e, koristi. Nas, prema nama nas se tretira kao djecu, mi također nemamo pristup svim dokumentima, zato mislim da moramo prijeći sa riječi na djelo, ovo je jedan korak, ali premali korak e, za e, poštene porezne obveznike u Europi, zato moj klub zastupnika neće e, popustiti sve dok ovaj porezni kartel u Europi ne bude odstranjen. Hvala lijepa. Sljedeći kolega Stolojan ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajući gospodine povjereniče, ovo je korak u dobrom smjeru kako bi se multinacionalne kompanije spriječilo u njihovom e, izbjegavanju plaćanja poreza. Automatska razmjena informacija će omogućiti da odmah interveniraju ako jedna druga zemlja članica potpiše sporazum o e, e, porezima koji je na štetu drugih zemalja članica. Europski parlament je već često tražio ovakve mjere i ja osobno, međutim moralo je doći do međunarodnog skandala da bismo dobili ovaj nacrt e, direktive. U svakom slučaju hvala lijepa na ovom izvješću. Hvala lijepa. Sada riječ ima kolega Karas, gospodin, gospođo, gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Ferberu na njegovom izvješću i zahtjevima koje je tu iznio i također na ovoj raspravi moramo našem, našim građanima jasno reći s jedne strane povjerenica Vestager E, ukida ilegalne porezne e, sporazume, međutim mi razgovaramo o poreznim privilegijima i tražimo više pravednosti, više transparentnosti, više e, poštenja u poreznoj politici, a zemlje članice odbijaju dati informacija o poreznim mišljenjima. To je neprihvatljivo. Potrebno nam je više pravednosti, više transparentnosti, potrebna nam je jedna zajednička porezna obveznica, izvještavanje po zemljama članicama i razmjenu informacija o poreznim mišljenjima kako bismo imali e, pošteno porezno natjecanje u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Riječ sada ima Fanden Gendelare. Izvolite. Hvala lijepa. Europski parlament doduše ne može suodlučivati o ovom pitanju, ali mi smo mi se svi skupa zalažemo za razmjenu informacija, a to pokazuje da vijeće to ne može jednostavno ignorirati. Želimo da e, e, komisija ima taj centralni registar za razmjenu poreznih mišljenja. Samo tako to može funkcionirati. E, držati porezna mišljenja u tajnosti e, je ukazuje na to da e, da zemlje članice i dalje pokušavaju zadržati dosadašnje prakse informacije o prethodnim poreznim mišljenjima moraju se stavljati na spolaganje komisije, odnosno tom centralnom registru. Sad se pokušavaju e, štititi nacionalni interesi, a od toga koristi na kraju krajeva imaju samo multinacionalne kompanije, a na štetu naših poreznih obveznika. Hvala lijepa. Došli smo do e, spontanog javljanja za riječ. Gospodin Tonki ima riječ. On izgleda nije nazočan. Gospodin Kaputo ima riječ. Hvala vam. Vrlo često sam u ovom parlamentu zagovarao načela transparentnosti i on, ta načela moraju biti glavni temelj svake gospodarske reforme. Znamo koliko razmjena informacija može biti korisna u suzbijanju poreznih prijevara. No, princip suradnje i razmjene poreznih informacija još uvijek nije u potpunosti primijenjen. Razmjena informacija je još uvijek previše ograničena žao nam je što vidimo ovakve fenomene nepoštenih e, poreznih praksi koje samo e, iskorištavaju ovu pravnu prazninu. Ja se slažem da e, se mm, objava podataka mora proširiti i na porezna mišljenja koja su starija od 10 godina. Moramo ponovno u području oporezivanja i zemlje članice moraju ispunjavati svoje zadatke kad je riječ o administrativnoj suradnji u području oporezivanja. Gospođa Tonk ima riječ. Hvala lijepa. Evropska unija bi morala imati voduću ulogu i na međunarodnoj razini u raspravama o e, izbjegavanju poreznih prevara. Danas se e, vrlo malo informacija razmjenjuje među zemljama članicama o poreznim mišljenjima E, čak niti o onim e, poreznim odlukama koje imaju prekogranični e, učinak. Međutim, ta razmjena informacija mora biti obvezatna. Međutim, tu se ne radi samo o izbjegavanju poreza, radi se i o pitanjima izbjegavanja davanja informacija o pravim vlasnicima. Zato je ova direktiva vrlo važan korak naprijed. Hvala lijepa. Kolega marija ima riječ. Molim vas uključite mikrofon. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Izbjegavanje plaćanja poreza i utaja poreza nanose veliku štetu cijeloj eurozoni, a također i sporazumi o transfernim cijenama imamo razno razne porezne oaze u zemljama članicama i koje se bave poreznim dumpingom to daje veliku prednost multinacionalnim kompanijama koje time uštede na milijarde eura na porezima. Dakle, tu se daju prednosti između ostalog i nizozemskim i njemačkim poduzećima. Gospodin Dijsselblum pokazuje prstom na Grčku i traži da se tamo ubere još više poreza od već jako opterećenog grčkog naroda

E, broj e, poreznih prevara izbjegavanja plaćanja poreza je sve veći, a što naravno ima posljedice za porezne sustave zemalja članica. E, više milijardi eura se pritom svake godine gubi i zato mnogi projekti u javnom i privatnom sektoru ne mogu biti financirani. Nedavno smo saznali o više stotina takvih slučajeva i ustanovili smo da države članice nisu informirane o prethodnim poreznim mišljenjima sa prekograničnim učinkom. Sada države članice mogu same odlučivati hoće li da li porezna mišljenja imaju prekogranični učinak ili ne. Naravno da mi imamo različite porezne sustave što dovodi do ovakvih skandala. Moramo se pobrinuti da uvedemo veću transparentnost e, i zato nam je potreban središnji registar za, e, za ta porezna mišljenja. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, gospodine Moskovisi, već je tradicija da se govori o jačanju propisa, međutim e, tada poduzeća i multinacionalne kompanije nađu nove načine da izbjegnu plaćanje poreza. E, oni vrlo e, vješto nađu nove načine. Mi ne možemo dovoljno brzo mijenjati propise. E, zajednička porezna obveznica je nešto što bismo trebali uvesti i to ne samo unutar Europske unije E, može li Evropska unija prestati smatrati sebe e, otokom, na primjer taj popis, e, porezni popis Lagard je u Grčkoj doveo do mnogih problema mislim da to svjedoči o nedovoljnoj sposobnosti da se uopće uhvatimo koštac sa ovim problemima. Hvala lijepa kolega Frunzulika. E, pozdravljam potpisivanje sporazuma između Europske unije i Švicarskoj automatskoj razmjeni informacija o e, poreznim odlukama. To će popraviti našu suradnju sa Švicarskom koja je naš važan e, trgovinski partner. to je važno za suzbijanje izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza. Radi se sada o tome da ako porezni obveznik pokuša sakriti kapital za koji nije platio porez u Švicarskoj, da će Švicarska dati informacije o njegovom bankovnom računu e, zemlji u kojoj taj porezni obveznik ima svoje prebivalište. Tako će zemlje članice moći prepoznati slučajeve utaje poreza. Hvala lijepa. Riječ sada ima povjerenik Moskovisi. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, cijenjeni zastupnici Europskog parlamenta. Najprije jedna, jedan politički komentar. Se u svemu ovdje vlada zapravo konsenz, konsenzus o ovim pitanjima, dakle radi se o jednom pitanju povjerenja. To je točno, naši građani su postali nepovjerljivi što se tiče e, naših e, sporazuma i političkih dogovora u vrijeme krize e, moralo se posegnuti za javnim e, sredstvima, za sredstvima poreznih obveznika, multinacionalne kompanije su pomoću e, različitih e, mjera uspjeli ne platiti velike iznose poreza. Dakle, tu se radi ne samo o povjerenju naših građana, nego i o učinkovitom funkcioniranju naših država članica. Dakle, razne brojke, razni podaci još su nepoznati, a u ovo vrijeme kada je kada se radi na konsolidaciji fiskalnoj konsolidaciji u državama članicama transparentnost i borba protiv utajivanja poreza je naravno na dnevnom redu. Ja sam mišljenja da demokratska, da je ova demokratska rasprava potpuno opravdana, ali ne smijemo eh, ne smijemo eh, prijeći u populizam ne smijemo zapravo popustiti jednom eh, refleksu antielitizma Europska komisija je doista, e, doista djeluje predano i e, imam pri tom podršku predsjednika komisije Junkera. Dakle, zapravo sam dobio blanko ček od e, gospodina Junkera i dobroj suradnji sa povjerenicom Vesta, Vestager. Gospođi Žoli želim odgovoriti. Drago mi je da ste danas ovdje i mogu odgovoriti na vaše pitanje kad je riječ o borbi za poreznu pravednost e, to ne treba pobrkati sa borbom protiv komisije e, postoji u ovom domu e, odbor tak, posebni odbor za odluke o porezima i članovi tog odbora imaju uvid u sve dokumente. Prošli tjedan smo im stavili na raspolaganje 89 dokumenata, dakle naša transparentnost je apsolutna. Istovremeno također moramo diskretno baratati e, povjerljivim podacima koji e, moraju ostati povjerljivi u interesu naših e, kompanija e, mi u komisiji ostajemo posvećeni i e, nastavit ćemo raditi na borbi protiv izbjegavanja poreza. Ja se slažem s vama da moramo naći dobre rješenja i da zemlje članice moraju biti spremne postići ove ciljeve kao što ste i vi rekli. Ja se slažem s vama ja se e, prilično dobro e, poznajem situaciju u Europi, bio sam sedam godina i ministar i nikada nisam doživio da jedan e, zakonodavni akt iz područja poreza bude jednoglasno usvojen. Međutim, očito je da Europski parlament e, radi na način koji doista e, stvari pokreće i vi gospođo Đoli također i e, zato moramo biti svjesni toga da su sada u doista u, da smo svjedoci povijesnih promjena. Želim zahvaliti izvjestiteljima na ovim izvješćima i svim e, zastupnicima koji su sudjeluju u raspravi i koji se angažiraju u borbi protiv izbjegavanja poreza i protiv korištenja poreznih oaza kao što sam već rekao e, i dalje možemo nastaviti surađivati u radu na rješavanju ovih problema. Svi prihodi od poreza bi trebali prema izvješću Ferber biti pokriveni ovim mjerama, a ne samo oni sa prekograničnim učicima. Komisija je predložila da se razmjena informacija treba odnositi na porezna mišljenja sa prekograničnim učinkom. Zašto? Da smo to sve skupa proširili i na porezna mišljenja bez prekograničnog učinka, to bi jako povećalo opseg našeg rada, a pritom porezne uprave ne bi, se ne bi mogle koncentrirati na eh, važne informacije. Dakle, pitanje se može doista i postaviti, e, sve to nije još do kraja definirano i e, pozdravljam angažman parlamenta. Kao što sam rekao, E, na temelju odgovarajuće pravne osnove, na tome u budućnosti možemo još poraditi. A što se tiče kompromisnog teksta koji je usvojio e, rad, e, vijeće, koje je usvojilo vijeće, dakle oni su usvojili retroaktivnost za unatrag pet godina i dakle tu bi mjere razmjene poreznih mišljenja se odnosilo ne samo na porezna mišljenja od 2012. na ovamo, nego unutar proteklih pet godina. Razgovaralo se tu o nekim granicama, iznešeni su argumenti. Ja sam mišljenja da je vremenski period od pet godina uz izuzeće za mala i srednja poduzeća da je to primjereni vremenski okvir i zato je komisija podržala taj kompromis. Što se tiče e, poreznog identifikacijskog broja, komisija se ne zalaže za to zašto, zato što jedan takav broj još jednostavno ne postoji to je jedno tehničko pitanje, ali je i političko pitanje i komisija radi na tome od 2012. dakle u borbi protiv izbjegavanja poreza e, smatram da bi to bila dobra, možda dobra ideja, ali ne možemo čekati da se to uvede. Kada sam prvi put sudjelovao u radu posebnog odbora za odluke o porezima, postavljeno je pitanje u kojoj mjeri će naše mjere promijeniti praksu u multinacionalnim kompanijama ja sam uvjeren da će naše mjere i povećana transparentnost doista polučiti rezultate mi poduzećima u Europi dajemo mogućnost da planiraju svoju djelatnost, to doista nije e, ništa negativno i Komisija, kao što sam već rekao, je, ostaje i dalje u ovoj borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza i komisija će se pobrinuti za to da se e, pokrenu postupci, istražni postupci o eventualnim slučajevima izbjegavanja poreza. Pričekat ćemo uvođenje odgovarajućih mehanizama i postupaka a u međuvremenu ćemo raditi na temelju onoga što je do sada usvojeno. Međutim, tu nije kraj e, transparentnosti. Ja sam zapravo upotrebio izraz revolucija u transparentnosti. To je i moj osobni agažman i nastavit ću se zalagati za to. Ova komisija želi e, unaprediti i projekt zajedničke konsolidirane porezne osnovice kako bismo postigli veću transparentnost i veću učinkovitost. I mogu još samo ponoviti, ova komisija želi pokazati što znači princip učinkovitog oporezivanja jer to pitanje je apsurdno multinacionalne kompanije iz razloga koji su vam dobro poznati ne plaćaju porez tamo gdje ostvaruju dobit. I na kraju ova komisija e, radi i na izvještavanju po zemljama i ja molim parlament da bude malo strpljiv e, predviđamo prema našem planu predviđena je neprijedna konzultacija, potom evaluacija, ne kako bismo to pitanje, rješavanje tog pitanja odložili, nego kako bismo e, pomoću izvještavanja po zemljama e, postigli veću transparentnost i veću učinkovitost. Ono što je javno mora stati na spolaganju javnosti a mi ćemo učiniti ili ono što zahtijevaju standardi OSS-a, dakle razmjenu između vlada, odnosno poreznih uprava, ili ćemo stvari učiniti dostupnima širokoj javnosti, a da pritom ne oštetimo interesa E, naših poduzeća. Zahvaljujem izvjestiteljima na uloženom trudu i radu. Tamo gdje e, postoje još razlike u mišljenjima, radi se još o nijansama jer svi smo mi mišljenja da je, se radi o jednom novom političkom pristupu i o tome da je potrebno dati nove signale i ići korak dalje. Kolega Felner, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče hvala lijepa na ovom izlaganju e, tu e, ste govorili o stvarima koje idu dalje od onoga o čemu mi danas raspravljamo i o čemu ćemo sutra glasati. Vrlo mi je žao, to želim jasno reći, da nemamo danas ovdje nazočnog predstavnika vijeća, jer mnogo od onoga što su danas kolege izrekle nije bilo upućeno komisiji, nego e, desnoj strani gledano s mog mjesta, a tu su prazne stolice što je vrlo e, zažaliti da danas tu nema predstavnika vijeća kada se u Europskom parlamentu raspravlja o ovim važnim pitanjima. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni za e, izvrsnu suradnju u vrlo kratko vrijeme uspjeli smo obraditi jednu vrlo kompleksnu temu i nadam se da ćemo sutra velikom većinom usvojiti ovo izvješće i poslati jasan signal vijeću to želim jasno reći, dakle taj signal šaljemo vijeću, a ne komisiji. Komisija je svoju domaću zadaću napravila, ali vijeće treba još jednom razmisliti o, svojim zaključcima iz listopada E, kako bi se postigla porezna, porezno poštenje, porezna pravda, e, a to bi trebalo biti u interesu svih naših zemalja članica. Hvala lijepa. Hvala, sada gospodin Simon. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja sam zamjenik e, nažalost odsutnog izvjestitelja i želim uputiti još nekoliko riječi komisiji. E, mogu se pridružiti kolegi Ferberu da e, u onome što je rekao da surađujemo sa komisijom, ali da zapravo e, stavljamo prst u rane gdje doista još nije učinjeno dovoljno. A što se tiče rada posebnog odbora za odluke o porezima, nažalost danas sam dobio jednu vijest koja me e, zbunila i koja će utjecati na naš budući rad. Zahvaljujem komisiji što se zauzela za to da e, stavi na raspolaganje dokumente koje je zatražio parlament u okviru međuinstitucionalnog sporazuma Danas sam saznao da isti dokumenti koji nam e, nisu stavljeni za na raspolaganje ili su bili djelomično zacrnjeni, da su stavljeni na raspolaganje e, u svrhu istraživanja u okviru e, u okviru toga da građani Europske unije imaju pravo pristupa javnim dokumentima. Ako je to doista tako, onda imamo problem. E, znam da mi danas ne možete eksplicitno odgovoriti, ali mi ćemo vam uputiti pismeno pitanje jer za nas je već sada prilično teško na temelju dokumenata koji su nam stavljeni na raspolaganje e, raditi. Ako e, međutim postoje dokumenti koji su dostupni javnosti, a nama nisu, onda već sada najavljujem da ćemo doista zahtijevati da se nas tretira jednako kao javnost, to zahtjeva i dostojanstvo ovog doma. Hvala lijepa. Zastupnica Scott Hvala vam. U zaključku ove rasprave Htjela bih reći da smo vrlo lijepo pokazali kako se u ovom domu e, doista slažemo. Lijepo smo surađivali, na svim ovim izvještajima i imam e, ogromnu podršku svojih izvjestitelja u sjem izvješću. Vidim da su zastupnici imaju vrlo snažna mišljenja o pitanju oporezivanja, posebice zbog bijesa građana o porezima koje plaćaju multinacionalnih tvrtki, a i vjerojatno zbog toga što su E, mnogo toga doznali nakon objave ovih e, dogovora. No, potrebno nam je više informacija i potrebno nam je više dokaza kako ćemo drugačije pripremati e, dobru politiku. Drago mi je da nam je komisija, da nam je komisija dala dokumente, no Bojim se da to još uvijek nije dovoljno, to nije prava transparentnost i smatram da moramo imati bolji pristup informacija od ovoga što nam nudi komisija. Isto tako moramo zaštititi zviždače koji e, djeluju u cilju javnog dobra. Ne slažemo se uvijek u ovom parlamentu, ali svi smo surađivali kako bismo e, zaštitili poreze te kako bismo osigurali jednake uvjete između e, velikih korporacija koje si mogu smanjiti svoje porezne stope te malih i srednjih poduzeća koje su okosnica europskog gospodarstva. Ovo je tema koja e, interesira naše građane i molim da zemlje članice rade sa nama na tome. Cijenimo podršku komisije, ali isto tako trebaju nam zemlje članice. I izbjegavanje plaćanja poreza mora napokon eh, biti, ta tema mora napokon biti riješena jer je to eh, goruća tema i za naše građane. Hvala vam. Ovime zatvaramo eh, ovu raspravu.